Demokratskoj republici Kongo. Najprije riječ dajem autorima. Gospodin Sebastian ima riječ. Pogoršavanjem situacije u eh, Demokratskoj republici Kongo je stvarno ozbiljno postupci predsjednika Kabile kako bi ostao na vlasti unatoč tome što mu sav ustav to ne dozvoljava e, stvara mnogobrojne prosvjede od strane oporbenih stranaka i organizacija civilnog društva. E, te se prosvjede e, nasilno guši i znamo da je bilo već jako puno smrtnih slučajeva. Osim toga, siromaštvo u toj republici je nevjerojatno a zatim imamo i prikriveni rat niskog intenziteta zbog kojeg također trpe stanovnici na sjeveru i sjeveroistoku i naravno tu su i žene e, najveće žrtve. Drago mi je da ova zajednička rezolucija koju je potpisala većina klubova traži od predsjednika Kabile da poštuje ljudska prava, da poštuje zakone i da učini sve kako bi e, osigurao da neće provoditi nasilje protiv onih koji su e, usvojili ustav i protiv volje svojega naroda no volio bih da u rezoluciju uključimo i referencu na, na trgovinu mineralima i sukobom pogođenih područja. Treba poštovati zakone, ali osim toga iza toga stoji cijela priča, e, gospodarska priča te e, trgovina tim krvavim mineralima, a to koristi Europska unija i to treba odbaciti. Hvala vam. Zahvaljujem. Riječ ima zastupnik Demesmaker. Trenutno smo na raskrižju e, suradnje sa Kongom, jer već mjesecima svi traže promjenu i poštivanje Ustava ovaj predsjednik koji je trenutno na vlasti nema više političku budućnost, no želi protuustavno i treći mandat. Uzevši u obzir situaciju u zemlji koja vidljivo opada, u Kongu postoje samo jedna istina, a to je ostati tiho. Opozicijski vođe, novinari i porbenjaci, sve, svi su u opasnosti, u mogućnosti progona i zatvaranja u zatvore. Već godinu dana u zatvoru su i Iv Makvambala i Fred Bauma, a vlada Kongoa mora imati jednu aktivniju ulogu kako bismo priveli kraju nekažnjavanje govornike je prekinut. Zahvaljujem zastupnik Korao, jedna minuta. Ovdje se nalazimo pred velikom političkom krizom i snažnom prijetnjom demokracije od strane mm, predsjednika Kabile u nastojanju da odgodi predsjedničke izbore kako bi produljio svoj mandat. na taj se način krše i ustav i propisi u Kongu. Govorimo o jednoj emblematičnoj e, zemlji Riječ je o zemlji koja dobiva najviše pomoći od strane Europske unije i to je zemlja koja je najbogatija na svijetu kad je riječ o prirodnim resursima. Pogledajte samo malo podatke o trgovinskoj razmjeni između Europe i Konga. Moramo tražiti da se poštuje ustav, da se slijede preporuke E, posljednje promatračke misije, da se održe slobodni e, izbori i da se Kabili ne da treći mandat. Isto tako trebamo tražiti da branitelj ljudskih prava Christopher Ngoji koji je nepravedno u zatvoru e, bude pušten i da dobije potrebnu liječničku pomoć budući da je ozbiljno bolestan. Hvala vam. Zahvaljujem. Sljedeći govornik, zastupnik Gabriel, jedna minuta. Zastupnica. Hvala vam gospođo predsjedavajuća, gospodin Penić. Drago mi je što imamo ovdje rezoluciju o hitnom slučaju vezano uz predizbornu situaciju u Demokratskoj republiki Kongo. U nekoliko idućih mjeseci imat ćemo ključno razdoblje za budućnost te države kao i općenito za razvoj e, regije velikih jezera. Želim e, se osvrnuti na tri teme u ovom tekstu. Kao prvo što se tiče samog izbornog postupka želim naglasiti da se trebaju provesti preporuke e, misije za promatranje e, izbora iz 2011. godine i misije za nastavaka praćenja e, izbornog procesa iz 2014. godine gdje sam ja bila predsjednica. Vlasti trebaju suziti svoje odgovornosti što se tiče toga da poštuju ustav bez kašnjenja kako bi se izbjeglo pogošanje situacije u toj državi. Isto tako drago mi je što je UNESCO dobio mandat i što će proširiti svoju nadležnost na zaštitu civila. Kao treće, regionalna dimenzija. Europska unija i Afrička unija moraju učiniti sve što mogu kako bi se održao politički dijalog e, sa i između država u toj regiji kako ne bi došlo još veće regionalne napetosti. Hvala vam lijepa. Zahvaljujem. Zastupnik Gerens, jedna minuta. Hvala vam, gospođo predsjedavajuća. E, ustavni e, propisi štite građane od e, proizvoljnih odluka vladajućih osoba, ali sada imamo odmak od zakona od strane vladajućih. Vidi se naznake da će se pokušati pameti ustava kako bi se dao predsjedniku teći mandat. A Europski parlament bi trebao isto tako na plenarnoj sjednici e, još jednom raspravljati o ovome. Zašto? Europska unija izbliza prati e, tranzicijski postupak Demokratske republike Kongo od samog početka. Trebaju se prikupiti e, nepotrebni uvjeti za provođenje izbora, treba konsolidirati demokraciju, to je ono što očekuju stanovnici Konga i treba posjetiti vlasti Demokratske republike Kongo da nastave na putu demokratizacije svoje države. Jer stavnici Konga traže to od njih. Hvala. Zahvaljujem zastupnica Senra Rodriguez sljedeća ima riječ. Hvala vam. Ovdje smo pred e, vrlo slabom rezolucijom i rezolucija, bi trebala detaljnije obraditi određena e, teme koje se odnose na kršenje prava u e, Kongu. Mislim da ovaj parlament mora provesti to jest usvojiti mjere kojima će se stati na kraj odgovornostima multinacionalnih tvrtki kad je riječ u oružanim sukobima. 2015. nacionalni pardon, e, direktor programa Ujedinjenih naroda za zaštitu okoliša rekao je da 2% sredstava e, dobivenih od iskorištavanja prirodnih resursa ide za naoružavanje oružanih skupina. Zatim trebamo usvojiti mjere kako bismo e, revidirali ugovore o iskorištavanju šuma i rudnika, kako bi se vratio suverenitet građanima da sami iskorištavaju svoje sirovine. I na kraju treba stati na kraj oduzimanju zemljišta od strane multinacionalnih tvrtki. Hvala vam. Hvala vam, gospođo predsjedavajuća. Prema e, Ustavu iz Konga izbori bi se trebali održati od danas u idućih 90 dana. To je rok nakon čega ističe mandat predsjednika Kabile. E, šutnja predsjednika Kabile i pokušaj da zadrži vlast dovode do stvarne nestabilnosti u regiji Konga. Od e, siječnja 2015. godine imamo čitav niz e, represije i činova represije na e, oporbu. U tom tekstu trebamo naglasiti da vlasti Konga trebaju e, što brže stvoriti uvjete za slobodne izbore u skladu sa Ustavom. Afrička unija tu treba dodati svoju, ulogu, to je e, uloga da se traži poštivanje Ustava Konga. Trebamo imati jasni izborni proces, e, trebamo tražiti sankcije za prekršaje, a Ujedini narodi trebaju konačno provesti mandat UNESCO. Hvala. Zahvaljujem što se držite tog vremena. Gospodin Preda. Hvala vam lijepa, gospođo predsjedavajuća. Želim inzistirati na potrebi da se organiziraju parlamentarni predsjednički izbori prije kraja ove godine u Demokratskoj republici Kongu. To predviđa Ustav i ja mislim da bi trebali slijediti tu liniju e, bez ikakvih odmaka. Predsjednik Kabila suočen je sa izborom. Ili će se poštivati ustav, što će ograničiti njegovu vlast na dva mandata, ili će pokušati zadržati vlast pod svaku cijenu. Ja se nadam da će Eh, odabrati prvi put da se poštuje ustav jer u protivnom bojim se da će vlasti u Burundiju ili drugim sličnim državama eh, slijediti njegov primjer. To je pokušaj da eh, beskonačno zadrži vlast i da u tu svrhu pomeni ustav. Hvala vam lijepa. Hvala vam. Predsjednički izbori u Demokratskoj republici Kongu predstavljaju e, velik, e, veliko demokratsko pitanje. Država će morati pokazati da može poštivati svoj ustav prije svega vezno uz propis predaje vlasti e, s kojim se na dva mandata ograničava predsjednički mandat država treba vrlo brzo e, izdati e, vremenske rokove za izbor u skladu sa propisima iz Ustava. Isto tako e, podsjećamo vlasti u Demokratskoj Republici Kongu na njihovu obvezu da poštuju slobodu tiska, slobodu uduživanja i slobodu mišljenja. To su minimalne vrijednosti demokracije. Što se tiče toga da predsjednik Kabila preda vlast, to je važno za stabilnost cijelog područja Središnje Afrike. Ja tražim da se spjesna puste na slobodu politički zatvorenici koji su se borili za temeljna načela koje su upisana u Ustavu i tražimo da Afrička unija da poprati taj postupak u e, slobodi i u skladu sa e, Ustavom Konga. Hvala vam lijepa. Hvala vam, sljedeći gospodin Nart. Hvala vam. Govoriti o Kongu je ironično, zato što kao prvo to nije republika, bar nije republika svih građana, to je republika naoružanih skupina i kleptokracije. To nije demokratska republika zato što su izbori uvijek bili e, smijeh. Riječ je o zemlji koja je prebogata, a njezini su građani presiromašni i u indeksu e, ljudskog razdoblja stoje na pretposljednom mjestu. Mi smo dali gotovo 600, milijardi, 600 milijuna eura prošle godine kao pomoć. U rezoluciji se e, traži održavanje izbora, kraj represije i poticanje e, civilnog društva. Sve je to proturječno sa, samom, sa samim pojmom kleptokracije. Stoga treba tražiti provedbu članaka 8, 9 i 96 sporazuma iz Kotonua, i, i prekinuti pomoć Europske unije. i to uvjetovati tome da Kongo bude napokon demokratska i da bude napokon republika. Zastupnik Venta. Zahvaljujem. Nestabilna situacija po pitanju demokracije i ljudskih prava u Demokratskoj republici Kongo doista dovodi u pitanje pravilnosti na nadolazećim izborima. E, to bi pak moglo privesti kraju e, i 19 godina e, dugovječnu dinastiju Kabila. No, sigurnosne sile rade protiv opozicije koja tvrdi da trenutni predsjednik radi što god može kako bi odgodio izbore i ostao na snazi. Tako eh, ovi izvanredni prirodni resursi u Kongu zapravo stvaraju kršenje ljudskih prava i korupciju, a ne koriste se na korist stanovnika. Zbog toga je važno da Europska i Afrička unija izvrše pritisak na tijela ove vlasti kako bi mm, u izbornoj komisiji sudjelovali promatrači iz civilnog društva i opozicije, te kako bi izbori bili pošteni. Zahvaljujem. Zastupnik Kelly. Hvala vam. Predsjednik Kabila je na snazi već niz godina, a čini se da želi još ostati na vlasti cijeli niz godina. On koristi prijevare kako bi ostvario svoje ciljeve, imamo političke tenzije, nasilje do kojeg zbog toga dolazi u zemlji. Moramo se pobrinuti da se zaštiti ustav ove zemlje te da sljedeće godine budu održani izbori. Ukoliko se to ne dogodi, e, Demokratsku republiku Kongo više ne možemo zvati demokratskom zajednicom, već nedemokratskom republikom. Ova zemlja je bogata mineralnim resursima i nažalost građani su e, vrlo siromašni. Predstavnici UN-a moraju nastaviti raditi u ovoj zemlji. Hvala vam. Zahvaljujem. Počinjemo sa Catch the Eye spontanim javljanjem za riječ. E, što se buke u vječnici tiče, molim vas da se smirite. Zastupnica Petir sljedeća ima riječ. Predsjednice, gospodine povjereniče, podržavam ovu rezoluciju jer stanje u Kongu je doista vrlo teško. Humanitarne organizacije procjenjuju da je trenutno pol milijuna ljudi e, spriječeno pristupu pitkoj vodi i bolnicama, a mnogobrojna djeca se ne mogu i nemaju gdje školovati zbog sukoba i vojnih operacija unutar konga je raseljeno tri milijuna ljudi a izvan drave five hundred osoba koje su spas od ratova uglavnom pronale u susjednim zemljama. vjerujem da e sljedeći predsjedniki parlamentarni izbori koji su predvieni za studeni ove godine predstavljati prvu demokratsku tranziciju vlasti nakon desetljeća građanskog rata i političke nestabilnosti u toj afričkoj državi. svi mi zajedno trebamo pridonijeti demokratskim procesima u kongu. hvala lijepo. Mislim da bi predsjednika Bila trebao se malo osvrnuti oko sebe. Nažalost, postoje drugi primjeri predsjednika u koji su na vlasti e, dovječno, e, koji su promijenili ustav. Nedavno se to dogodilo u Burkini Fasu sa dalekosežnim posljedicama, ali ipak narod je e, bio jači i demokratski postupak je sad opet u tijeku demokratski režim bi trebao građanima e, uspjeti prenijeti uh, e, iz bogatstva te zemlje. Mi smatramo da bi trebalo pripaziti na slučajeve poštivanja ljudskog prava u cijeloj Africi. Hvala. Hvala vam. Ovime završavamo spontano javljanje za riječ i gospodin Han ima riječ u ime komisije. Dakle, još jednom molim sve kolege da se malo utišaju. Zahvaljujem e, gospođo predsjedateljice, želim dobrodošlicu svima. Europska komisija pozdravlja mogućnost rasprave e, situacije ljudskih prava u Demokratskoj Republici Kongo i e, očekuje usvajanje rezolucije Europskog parlamenta koja će se baviti ključnim događajima i procesom koji okružuje izbore te situaciju ljudskih prava i temeljnih sloboda u Kongu. Kongo je velika zemlja prepuna neizrecivih izazova. To uključuje sigurnost i nasilje temeljno na rodom. Kao što je Denis Mukwege već rekao ovom domu, ženska tijela postala su prava ratišta. Istina je da Demokratska republika Kongo e, ima iskustva sa humanitarnim krizama, a trenutni krhki mir e, na istoku zemlje zapravo postoje najveća mirovna misija UN-a ikada. Minusko se i dalje e, suočava sa vrlo, vrlo nestabilnom situacijom, a s obzirom da su izbori 2006. donijeli određene promjene, gospodarstvo se proširilo, neke oružane grupacije na istoku su poražene, i došlo je do napora e, da se izgrade e, stvarne funkcionalne regionalne institucije. No Kongo se sada približava jednoj ključnoj prekretnici. 2016. trebalo je biti godina predsjedničkih izbora, no opozicija i civilno društvo strahuju da se ustavni okviri neće poštivati. Politički konsenzus je hitno potreban te se moramo usredotočiti na uključive i transparentne izbore koji bi trebali biti održani unutar okvira Ustava. To ne znači da se vlada i opozicija moraju dogovoriti oko svakog političkog izazova s kojim se ova zemlja susreće, no znači da moraju doći do zajedničkog dogovora oko eh, plana vezano uz održavanje važećih izbora. Nažalost, prosvjedi i mirovni prosvjedi su do sada gušeni represijom, a temeljne slobode čini se da su dovedene u pitanju. Državne sigurnosne službe optužuje se da su uključene u kršenja ljudskih prava i u cijelom nizu slučajeva pravosuđe eh, je bilo neproporcionalno oštro. Iz tog razloga Europska unija je izdala izjavu u Kinshasi 8. ožujka kojom se podsjeća vladu na nužnost poštivanja postojećih obveza. Ulozi su visoki, gospodarstvo je teško pogođeno padom cijena robe i nemogućnošću širenja domaćeg prihoda. Zbog toga pate kako prihod, tako javne službe nezadovoljstva javnosti je nešto čemu trebamo posvetiti punu pažnju. Europska unija je uvelike uložila u sigurnost i humanitarnu pomoć, u razvojnu pomoć i posvećeni smo dugoročnom partnerstvu sa ovom zemljom. Ne radi se niti ovdje samo o materijalnoj pomoći. Mi također koristimo i intenzivne diplomatske i mirovne aktivnosti što se tiče pomirenja mira u jednom aktivnom partnerstvu sa afričkim regionalnim dionicima te ostatkom međunarodne zajednice. U našem sveobuhvatnom pristupu ljudska prava smo stavili na prvo mjesto i prepoznajemo ključnu ulogu UN-a. U bliskoj suradnji sa UN-om i zajedničkim uredom Kongo, Mi pratimo situaciju ljudskih prava i borimo se protiv problema nekažnjavanja te pokušavamo pružiti podršku e, reformi sigurnosnog sektora i spriječiti dalje sukobe. Isto tako bavimo se i e, na dijalogu koji se bavi političkim pitanjima sa tijelima vlasti i za kraj rekao bih da samo vjerujemo da će biti moguće da Kongo dođe u jednu stabilniju situaciju ako se stvori politička kultura poštivanja ustava, vladavine prava te poštivanja ljudskih prava budućnost Konga pri svega pripada njihovim građanima. Njihov glas se mora čuti u jednom građanskom e, diskursu kao i na izbornim lokacijama. Europska unija upotrebit će sve instrumente na raspolaganju kako bi se to i dogodilo. Rezolucija Europskog parlamenta zbog toga je dobrodošla i pravodobna i doista sam zahvalan na e, pažnji koju ste pridodali ovom govoru. Hvala. Hvala vam povjereniče. Ja se ispričavam u ime kolega zbog buke. No ovdje nas je 751, tako da i sam ulazak svih zastupnika stvara buku. Ispričavam se. Dobili smo sedam prijedloga rezolucija Ovime zatvaram e, raspravu i za trenutak ćemo početi sa glasanjem. Evo, samo kratka pauza od jedne minute.